Okay, colleagues, we can move on then to an important item for our... E, mi prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. Godine brzo prolaze. Gospodin gorenc je naš e, izvjestitelj. Gospodin Goreš će uzeti e, riječ. Dajem mu riječ. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Želim reći da posao vezan uz proračun je posao kojeg bismo mogli gotovo nazvati nemogućom misijom. Imali smo u raspravu na zadnjem sastanku odbora za proračune. Imao sam tada prilike podsjetiti na to da imamo ograničene nadležnosti i ako kao parlamentarni zastupnici želimo e, biti skromni, onda možemo samo vidjeti što Europski parlament e, ima za reći kada se radi o sredstvima koji su kao javna sredstva posvećeni razvoju. Zapravo mi uopće nemamo e, niti o formi, niti o sadržaju ništa za reći. Dakle, o, vezano uz 90% svih rashoda za razvoj iz proračuna Europske unije mi uopće ne odlučujemo. Onda, da još to nadopunim, vezano sadržaj treba dodati da novac koji je posvećen razvoju da se svi otimaju za njega. I onda nastaje velika konfuzija. Mislim da smo mi zapravo jedini ti koji smo protiv toga da dakle između novca za razvoj i e, novca za izbješku krizu da e, pokušamo raditi razliku. Mi znamo što je novac za razvoj, to je za iskorjenjivanje siromaštva, a novac za izbješku krizu je novac koji je posvećen rješavanju problema koji imamo u Europi, to treba reći. Što se tiče novca za razvoj, dakle tog prvog slučaja, to se prije svega tiče aktivnosti vezanih uz iskorjenjivanje siromaštva, a kod ovih drugih sredstava vidimo da se sada krećemo eh, prema tom drugom novcu, da se to sve spaja i da novac koji je prije bio posvećen razvoju, da će sada biti prenamijenjen eh, u ovu drugu svrhu. Pozivam komisiju da se tome odupre svim svojim snagama što se tiče mm, općenitih razmišljanja, rekao bih da imamo tu jedno fizičko načelo. Ako nešto uklonimo iz jednog odjela kako bi ga premjestili u drugi odjel, onda taj novac nedostaje tom prvom odjelu i zapravo je to e, igra od koje niko nema koristi. A isto tako treba reći da ćemo sada zbog Brexita biti lišeni važnog iznosa novca u svrhu razvoja i taj proračun, taj nacrt proračuna nikakve naznake nam ne daje što se tiče dugoročnog rješenja za razdoblje nakon što e, Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije. Znam da je to teško definirati tako nešto već sada, ali treba isto tako priznati da smo mi napravili prijedloge vezano uz to da riješimo te probleme tako što smo pozvali države članice da konačno ispune dana obećanja i već mi je dosta toga što moram stalno govoriti jednu te istu stvar, a nikoga to nije briga. Vidjeli smo u, to u okviru konsenzusa za razvoj. Nismo, što se tiče svega onoga za države članice, da preuzmu se odgovornost, nismo ništa dobili. E, slaba karika je u svemu tome vijeće, na njima je odgovornost i to treba jasno reći. Kada vidim na koji način se javna sredstva za razvoj kako se one raspodjeljuju među državama članicama, kako se oni otimaju za ta sredstva, a bode se prije toga da izbjeglička politika postane prava europska politika. Mi smo samo europski i samo imamo europska politika kada se radi o potrošnji novca. I mislim da to treba jasno reći u našem stalištu o proračunu. Mislim da smo nažalost ujedini, ali svakako to trebamo ipak eh, unatoč tome odlučno napraviti. Koje su mogućnosti? Imamo maržu od 232 milijuna u glavi četvrtoj. I pitao bih komisiju imaju li već precizne ideje o tome što bi se moglo napraviti sa tih 232 milijuna eura. I ako je već neki iznos obećan, to je dodijeljen e, Turskoj, onda to treba se tako jasno reći. Tu imamo jednu maržu koju možemo iskoristiti kako bi riješili naše probleme. To je novac s kojim se treba riješiti naša problema, jer države članice Europske unije nažalost nemaju zajedničko stajalište, zajedničku politiku kada je sad u izbjegličkoj krizi. Isto što se tiče instrumenta za fleksibilnost. Hoćemo li progresivno tu ispuniti naše, e, to jest isprazniti sredstva tu za razvoj kako bi ta sredstva penjeli Turskoj. Isto tako 20 milijuna eura trebamo posvetiti ljudskom razvoju to je nešto što se ne tiče država članica, to je nešto što je napravio predsjednik Trump koji je sa svojim eh, pravilom Global Gag eh, riskirao to da neke udruge civilnog društva ostanu bez sredstva, sve one udruge koje, se ne, koje ne ulaze u njegovo svačanje stvari i to je novac eh, koje kojeg trebamo za žene u najgorim mogućim položajima i u zonama sukoba. Eto, jednostavno ne znam što da radimo. Hoćemo li precizno reći da treba tu maržu od 232 milijuna eura dobro iskoristiti. To bi bila sredstva koja možemo iskoristiti kako bismo se bavili politikom ili ćemo to možda ostaviti na diskrecijskoj odluci država članica i komisije. Zatim, kaže se da će za 1,7% se e, smanjiti proračun e, za Aziju i za Latinsku Ameriku. Javni donatori smanjuju sada svoje proračune za pomoć zato što su zato što smo sada u takvoj situaciji da države same moraju naći dovoljno novaca da svladaju krize unutar svojih vlastitih granica. Mene zanima koliko ćemo u budućnosti još za takve države moći izdvojiti i na koji način se tu evaluira ono načelo različitosti u europskom proračunu, dakle diferencijacije. Imali smo 14 milijuna eura koje smo rekli da će Europska unija imati 2017. godine, ako se želi to sredstvo smanjiti za 1,7% za te zemlje, onda, što se Latinske Amerike tiče, nemam trenutno tu pred sobom brojku e, koju imamo u proračunu za tu regiju i e, koja bi se mogla smanjiti zbog načela diferencijacije, ali vidimo da se tu svakako radi o nekoj razlici u iznosima. Ja ću rado saslušati kolege kako bi ih vidio. Imamo li tu neki zajednički položaj kada se ovoga tiče i kako bih onda to mogao prenijeti drugim stanama. Eh, stranama u ovom postupku donošenja proračuna. Evo, to je ono više manje važno što sam vam htio reći. Što se tiče općenitih razmišljanja, dakle imamo neke teme koje se stalno ponovno javljaju. Proračun je jako ograničen okvir da riješimo te probleme, ali ipak to treba reći. A što se tiče mogućih aktivnosti, mislim da su potrebe potpuno jasne i s time bih zaključio kada smo imali sastanak na vrhu e, G7 na Siciliji, onda je e, predsjednik e, Italije govorio da nam je potrebno 7 milijardi eura za odgovor na različite krize s kojima smo suočeni, prije svega krize u zemljama koji koje pate od gladi. Mislim da predsjednik Sjednih država je u tom trenutku skinuo slušalice i prepostavljam da on ne razumije talijanski i vjerojatno nisam jedini koji to misli, jednostavno njega nije briga za to. Dakle, živimo u svijetu gdje neki preuzimaju svoju odgovornost, drugi obećaju da će to učiniti, a Europska unija je upravo u toj kategoriji i Europa mora ostvariti rezultate. Ispuniti svoje obećanje i reći što će učiniti naspram tih odgovornosti. Europska unija može bolje raditi. Dakle, opet ponavljam, vijeće je slaba karika i zapravo je to glavna konstatacija. Samo ta način na koji države članice žele isprazniti e, blaga blagajnu Europske unije kako bi financirali politike za koje ne žele da budu europske politike, to je zapravo ta samota na koju trebamo ukazati u ovom dokumentu. Hvala. E, hvala ti posebice za ove zaključne komentare Dobili smo dopis iz velikog logora u Gande gdje živi milion ljudi koji dolaze iz Sudana. Dakle, došao je poziv od UN-a, a na taj poziv odgovorio je vrlo, vrlo mali a mali broj država, 75% zatraženih sredstava došlo je iz naših e, fondova. Dakle, nitko, odnosno gotovo nitko, mali broj zemalja je se odlučio na pružanje pomoći. Prvi je, prvi je Norbert Neuser, pa onda ostali kolege. Hvala vam. Poštovana predsjedateljice i kolege, ja govorim u ime e, našeg izvjestitelja u Sjeni koji danas nije mogao biti s nama. nastoja ću biti vrlo kratak zato što smo već u travnju raspravljali e, o ovome. Koji su, naše politič, koji su naši politički prioriteti će biti prva točka mog izlaganja. Dakle, Charles je uvijek e, vrlo jasan, naročito kada e, upućuje na razmišljanje nakon Brexita. U općem kontekstu moramo isto tako razmišljati kako nadoknaditi nedostatak sredstava iz SAD-a. Želim naglasiti dvije stvari mi se moramo usredotočiti na humanitarnu pomoć i razvojnu politiku. Razvojna politika mora ići u smjeru iskorjenjivanja siromaštva. Moramo se usredotočiti na razvoj ljudskih resursa i poljoprivrede. To bi trebalo e, gledati kao dugoročnu dugoročno ulaganje, a ne tražiti e, hitne i brze rezultate. mi šaljemo jasnu poruku. Dakle, razvojne, razvojna sredstva ne mogu e, biti korištene za druge ciljeve a humanitarna pomoć mora biti razmjerna potrebna. Nije samo pitanje koliko se sredstava troši, nego na koji način. Moramo pomagati potrebitim e, ljudima, e, bez obzira na kratkoročne posljedice, ili na medijsku relevantnost. Postoji prioriteti koji se ne mogu riješiti e, proračunskim amandmanima. Očekujemo još uvijek stajalište vijeća, no unatoč tome možemo komentirati nacrt proračuna komisije. U nekim aspektima taj nacrt je zadovoljavajući, posebice E, u povećanju e, sredstava za sigurnost e, hrane. To je dobra stvar, no postoji 7,6 postotno smanjenje u odnosu na 2016. Prošle, prošlogodišnji proračun je bio izuzetan zato što se trebalo financirati sporazum u vezi migracija sa Turskom postoje dvije proračunske linije koje moramo komentirati. Prvo, smanjenje Erasmusa Plus e, u smislu financiranja e, europske solidarnosti. A dobro je financirati solidarnosti izvan e, Europske unije, no vrlo je e, neobično da zapravo režemo troškove za naše vlastito, naše vlastito obrazovanje. Tu je zatim rezanje troškova za Afriku. E, zemlje koje nisu pogođene migracijom dobivaju manje novca. Što se tiče pilot projekata držimo se stavova našeg izvjestitelja. No, neki prioriteti nemaju nikakve šanse pojaviti se u proračunu. Dakle, e, treba predložiti samo e, ono što možemo, malu e, pomoć žrtvama seksualnog nasilja i upravljanje krizama. Zaključno želim reći da mi moramo biti kao odbor vrlo jasni pred vijećem i naši prioriteti moraju uključivati nova sredstva. Hvala vam. Thank you very much, Norbert. Thanks to Hvala, Norbert. Marija Hojbuk, izvolite. Hvala, Linda. Heidi je pratila zapravo pitanje proračuna, ona će dati i prijedloge izmjena. Međutim, ja bih htjela ukazati na nešto drugo. Charles je rekao koliko je važno da e, za sljedeći pa, proračun imamo i jasna sredstva za razvojnu pomoć, da se moramo boriti za to. E, u e, lipnju 2018. godine dobit ćemo prijedlog komisije za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Do tada, odnosno do tada trebamo zapravo osigurati ono što je nama e, važno kada je riječ o razvojnoj pomoći, a to je borba protiv siromaštva dakle, ali usko povezano i za svim ostalim. Ako to ne možemo zapravo našu poziciju braniti sada ovdje, kako ćemo onda tu poziciju braniti kada počnu rasprave o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru? Ja mislim da se moramo pravovremeno prije priopćenja komisije o e, narednom višegodišnjem financijskom okviru razjasnimo što nam je važno. vidimo zapravo da ovdje se novac preusmjerava upravo na, e, e, uklanjanje posljedica migracija. Međutim, mi moramo već sada preventivno djelovati imajući na umu sljedeći višegodišnji financijski okvir. Moramo sada jasno e, zacrtati naše prioritete i mora nam biti svima jasno što mi želimo. Upravo sam e, razgovarala, imali smo zapravo pitanje ovih izgradnje kapaciteta, za da nacionalne razine želimo postići da se 2% PDP-a ulaže u vojsku, zašto se ta 2% ne bi iskoristila za uspostavljanje mira izvan Europske unije? Zašto mora, nam nije potrebna vojska ovdje u, EU, u Europskoj uniji? Zašto ne bismo jednostavno uspjeli preusmjeriti sredstva iz drugih područja tamo gdje je nama to potrebno? Mislim da o tome moramo raspravljati i zacrtati prioritete prije nego što komisija dođe sa svojim prijedlogom da se ne nađemo u situaciji gdje ćemo mi onda kroz prijedloge izmjena moći može još tu i tamo koju sitnicu promijeniti. Međutim, e, umjesto toga trebali bismo od samog početka znati u kojem smjeru želimo ići, što nam je važno i da zapravo mislim da je upravo rasprava o nacrtu proračuna za 2018. godinu dobra mogućnost da poradimo već sada na tome. Um, Hvala vam nadovezao bih se na ono što je rekao gospodin Noizer, a to je ICSP, on je i u afetu izbačen glasovanjem, no ta su sredstva bila izvan proračuna, što smo mi jasno naglasili u izvješću treba paziti da u sljedećem razdoblju taj DCI bude na neki način zastupljen. To nema nikakve veze s onih 2% koje ste spomenuli, no vrlo je zanimljivo. Jučer sam bio u odboru za proračune. Dakle, barem 500 milijuna eura do 2020. treba otići e, u jačanje obrambenih snaga, a ne u razvoj. To jest zanimljivo. Dakle, zašto e, je proračun za ostale proračunske linije važan, a ne i ovaj? Kad govorimo o migracijama, E, imamo migracijske tokove iz Bangladeša i iz Afrike. E, dakle, u tom svjetlu gledajući ne bi trebalo biti e, rezova za područje Azije i područje Afrike. Države članice uopće ne uplaćuju doprinose za migracije. I posljednje, kad govorimo o ciljevima održivog razvoja, imamo obuke sa partnerskim zemljama, a smatram da i države članice moraju uključiti to tako da to postane zapravo dio da tako kažemo medijske e, obuke jer bi mediji e, svega toga trebali biti e, svjesni, trebali bi znati sve o financiranju, o europskim institucijama, ali i o međunarodnim aktualnim temama kao što je recimo panamski, pa, kao što su reci bili panamski dokumenti. mi ćemo izvješće o višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. E, e, e, dati krajem kraje, početkom 2018. krajem veljače. a onda će vjerojatno već i tema Brexita biti dijelom planiranja. Jan Vladisav za Devko e, i kolege iz Ajha. Možda da prvo krenemo s glavnom upravom Devko. Tri, imamo 3,19 milijarde u obvezama dodjele, a sve to u skladu sa financijskom programom. Imamo nekoliko iznimaka. Imamo 6,25 e, milijuna koji bi se trebali koristiti u CBSD-u. Zatim imamo povećanje evaluacijskih e, e, linija koji će se koristiti za ove programe Proračun 2017. je bio povećan u odnosu na onaj e, od prethodne e, godine prošle godine imali smo 155 milijuna za komunikaciju novog migracijskog e, okvira. Azija je najviše profitirala u vrijednosti od 100 milijuna. Latinska Amerika je imala više e, sredstava prošle godine jer smo imali zakladu za Kolumbiju, a i Južna Afrika ima smanjena sredstva zbog e, postupnog gašenja suradnje. Također imamo obveze preuzete u smislu izbjegličke e, krize. Cilj nam je smanjiti, a, a dugoročno iskorijeniti siromaštvo. Računamo na potporu Europskog parlamenta e, u smislu zaustavljanja rezanja daljnjih troškova. Hvala Devku. imamo povećanja u ovogodišnjom e, proračunu. To je pozitivan signal za nas. Mi ćemo i dalje financirati operacije pomoći na Bliskom e, istoku, u Iraku i Siriji, zatim Somali, Nigeri i ostalim afričkim e, zemljama. E, također financirat ćemo projekte obrazovanja, projekte edukacije u tim kriznim e, područjima. A sve, e, sva dodatna povećanja ćemo rado prihvatiti. Hvala. Kao prvo bih htio pitati komisiju iduće godine i u idućih nekog godina kako će biti proračunske implikacije tog načela diferencijacije kojeg smo usvojili. Znamo da će se sljedeće godine to smanjiti nakon što se počne primjenjivati to načelo, ali zanima me kako procjenjujete da će se to dakle odvijati u budućnosti. To je prva točka. Druga točka. Jako sam pažljivo saslušao ono što je rekao Norbert Neuser i također Jarne Litz što se tiče amandmana na proračun. I toga ću zapamtiti kao jedan prijedlog koji je sličan mome, da trebamo veći iznos nego što je to predviđeno posvetiti ljudskom razvoju, dakle humanitarnoj pomoći, prije svega što se tiče eh, tih inicijativa koje je poduzeo američki predsjednik pod nazivom Global Gag Rule, a i Erasmus Plus treba također vratiti na ono prethodno više stanje. Mislim da je to važno. Što se tiče tog prijelaza i prebacivanja e, javnih sredstava sa razvoja na druga područja koja su srodna tim aktivnostima Europske unije, ali koji se tiču razvoja, prije svega tu mislim na sve ono što se tiče sigurnosti i migracija, tu bismo trebali usvojiti jako čvrsto stajalište, tako barem ja mislim. Gospođa Hojbuh je insistirala i to s pravom na jednoj temi s kojom se trebamo vrlo eh, intenzivno pažiti. Naime, Europska unija namjerava, to je države članice mm, koje su članice NATO saveza i u uniji trebaju posvetiti 2% svog BDP-a eh, politici obrane dva BDP-a, to zapravo za većinu država znači da će morati udvostručiti svoje rashode za obrambenu politiku. Dakle, ako države članice moraju e, dvostruko od onoga što trenutno izdvajaju za razvojnu politiku, e, to jest za obrambenu politiku, onda je to također isprazno obećanje jer nekoliko desetaka milijuna e- e- eura u e- europskom proračunu ne misle dati i onda se ih treba pitati kako misle financirati taj ostatak. Financirati nekoliko desetaka milijuna eura koji su nam potrebni kako bismo se bavili ozbiljnom politikom, to stvarno mislim da vidimo da se ne, da se ne ispunjava. Europski parlament treba imati vrlo čvrsto stajalište i bilo bi dobro kada bi i bez zadrške komisija poduprijela stajalište parlamenta. Čuo sam zahtjev predstavnika iz glavne uprave DEFKO i mi ćemo napraviti sve što možemo kako bi odobrena sredstva se barem vratila na prethodne nivoe. Mi ćemo dakle iznati prijedloge koji idu u tom smjeru i moj ured će, se, će kontaktirati ured onih zastupnika koji žele podnijeti amandmane kao i tajništvo kako bismo u što kraćem roku iznijeli jedan prijedlog sa brojkama za proračun EU za 2018. godinu. Thank you. Thank you, Hvala Šarle. Rok za podnošenje amandmana je 18. srpanj podne i to u odboru 9 a 20 e, e, a 25. kolovoza ćemo e, glasati. Hajde, ti imaš riječe. Ja se ispričavam što kasnim, no htjela sam nešto komentirati. Ovaj odbor mora inzistirati na nastavku financiranja razvoja. AFET je jučer s instrumentom za stabilnost a, učinio nešto e, slično. Oni su htjeli iz njega izbaciti DCI instrumente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 Krajem e, kolovoza ćemo glasati o e, amandmanima. Završili smo nešto ranije s ovom točkom dnevnog e, reda, a u 11 bi trebali početi zajednički sastanak s odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i to točkom o hitnoj potpori unutar Unije za prihvat integraciju podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu Grčkoj. Naime, suočavamo se s velikim nedostatkom financiranja svega toga a riječ je o pružanju osnovnih usluga u Grčkoj. sve to počinje u 11. Predlažem pauzu do tada. Ja ću poslati, poslala sam poruku, nadam se će svi doći na vrijeme. A nakon tog dijela sastanka imat ćemo još jedan dio sastanka koji će biti izan zatvorenog vrata, a to je obaveza one koji su zakasnili na ovaj dio sastanka. Hvala.